E, nadležna francuska tijela. Dakle, nadležna francuska tijela e, tražili su ukidanje imuniteta gospođe Milene Tručinski u okviru istrage, također za ukidanje e, imuniteta gospodina Jean-Marie Le Pena u okviru istrage a koji će e, u skladu sa poslovnikom e, zahtjevi biti